Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Dear President Robinson. Draga predsjednice Robinson, dragi članovi i kolege zastupnici iz nacionalnog parlamenta, dragi kolege iz Europskog parlamenta, dame i gospodo. Moja kolegica predsjednica odbora za ženska pitanja, gospođa Irace Garcia Perez, još uvijek je na putu ka našem sastanku. Kao što znate, kašnjenje u Briselu nisu nikakvo iznenađenje, e, posebice ne na četvrtak ujutro. I stoga vas molim za razumijevanje što ćemo već započeti sa sastankom u odsustvu gospođe Garcije Perez koja će svakako pristići k nama za nekoliko minuta. Ali ja moram danas ujutro predsjedati još jednim drugim važnim sastankom i to za nekoliko minuta iz toga. I stoga vas molim da mi dopustite da već sada započnemo sa sastankom. Hvala vam na ovoj prilici da vam se obratim na ovom važnom sastanku. Pozdravljam činjenicu da u kontekstu ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena na 8. ožujka je Odbor Europskog parlamenta ženska pitanja odlučio organizirati ovaj događaj. Mislim da se svi slažemo da je ovaj događaj pravovremen i da je svakako neophodan. Neophodno je govoriti o ovim temama koje ćete danas pokriti na sastanku vezano uz trenutnu izbjegličku imigracijsku krizu koju ćete raspraviti iz jednorodne perspektive. No, Bez brige, ja sam već penio isprike u tvoje ime. Hvala ti lijepa. Dame i gospodo, mi smo dobro znamo, kao predsjednik Europskog ja često kasnim i sličnih razloga zapravo, kao i gospođa Garcia Perez, zastoj u prometu, ali i zastoj ovdje u ovom domu. To nije tako jednostavno kao što izgleda. Dame i gospodo, za mene mnogi e, sastanci, razgovori, rasprave o e, krizi koje smo imali, koje ćemo nastaviti imati, su vrlo bolne taj složen problem se vrlo često svodi samo na raspravu trebamo li jednostavno zatvoriti naše nacionalne granice. Izbjeglice se često prikazuje kao prijetnju našem društvu, a ne kao osobe koji, koje bježe od rata i koje ostavljaju sve što su imali za sobom kako bi pronašli sigurnije mjesto. U izbjegličkoj krizi se radi o ljudima, o ljudima kojima je potrebna naša pomoć, a sve veći udio među tim ljudima predstavljaju žene i djeca. U veljači 2016. godine UNICEF je izvijestio da je broj žena i djece koje su pristigle u eu da je premašio po prvi put broj odraslih muškaraca od početka krize. Žene i djece spadaju u najranjiviju skupinu koji mogu postati žrtvom mnogobrojnih i raznolikih kršenja njihovih temeljnih prava. Kao prvo se moramo boriti protiv šokantnog nasilja nad džemama, ženama, e, bilo to u zemljama porijekla, e, na njihovom putovanju ka zemlje domaćin ili jednom kada su pristigle u Europsku uniju. U mnogim sukobima ženama se krše njihova prava, koriste se i silovanje kao oruđe ratovanja Dok žene bježe od sukobe ratova, izlažu se visokom riziku, posebice ako putuju same. To uključuje seksualne nasilje od strane krijumčara ljudima, od drugih e, kriminalnih skupina ili pojedinaca na njihovom putovanju. To uključuje krijumčarenje, trgovinu ljudima i prostituciju. Ako te osobe dobiju zaštitu u bilo koje države članice Europske unije, onda treba u potpunosti priznati njihove specifične potrebe. Potrebno im je posebno savjetovanje u slučaju traume i psihološko savjetovanje i to u svim stadijima traženja azila. Zatim isto tako imamo tu i opće uvjete u kampovima za izbjeglice u Turskoj, ali isto tako i u takozvanim hotspotovima u Grčkoj. Posebne potrebe žene i djece treba priznati, primjerice kada se radi o e, higijenskoj privatnosti i sigurnosti. Dame i gospodo kolege, ja sam bio pod velikim domom kada sam prošle godine posjetio kamp za izbjeglice u Kilisu u Turskoj, gdje sam vlastitim očima mogao vidjeti kakva je posebna obuka i programi za e, obrazovanje e, organizirano za žene i djevojčice, što im je pomoglo da prežive i što ih je ojačalo. To je bilo prekrasno iskustvo i želim ovom prilikom pohvaliti velike napore, velik angažman e, turskih službi na samoj granici sa Sirijom, ali mi znamo da samo 10% Sirijaca u Turskoj žive u takvim kampovima za izbjeglice. Što me dovodi do treće točke koju bih htio spomenuti potreba da se u naše društvo integriraju žene izbjeglice i djevojčice izbjeglice. To znači da trebamo im olakšati sudjelovanje na tržištu rada, uključujući i satove jezika i pristup visokokvalitetnom javnom obrazovanju. To vrijedi kako za Europsku uniju, tako i za teče države. I trebamo biti iskreni, za to je potreban novac. I stoga mislim da u okviru nadolazećeg e, sastanka na vrhu između Europske unije i Turske, dakle se to će tisuće sljedeći ponedjeljak, da prije toga i Europski parlament mora razmisliti o tome kako se može staviti na raspolaganje taj novac i nadamo se da to neće biti onako sporo kao što su to bile ove rasprave u protekle nekoliko mjeseci. Imamo Europski instrument za izbjeglice u Turskoj i to financiranje bi dao održivu perspektivu svim onim izbjeglicama koji žive u Turskoj, koji se neće osjećati prisiljenima da krenu na opasno putovanje. Dalje. Izbjeglička kriza, dame i gospodo, tiče se ljudi. To je vrlo složeno pitanje za koje nema jednostavnih rješenja. Europska unija je uspostavila zajednička pravila o tome kako treba postupati sa izbjeglicama i migrantima i pokušali smo riješiti to pitanje, da smo samo nekoliko, imamo zakonik o Schengenu, imamo uredbu iz Dublina, imamo e, sustav za hitno premještanje. Naša unija temelji se na vladavini prava i na solidarnosti među državama članicama. No, u protekle nekoliko mjeseci izbjeglice migranti koji dolaze u Europsku uniju čini se da nisu prošli kroz taj postupak oko kojeg smo se zajedno usuglasili i da nisu uživali u tom e, važnom načelu solidarnosti. To je jako nepravedno kako za ljude koji su u to uključeni, kako i za taj ograničen broj e, za krajnjih destinacija na koje oni mogu otići, a zapravo te destinacije onda moraju snositi sav račun. Vrijeme je da se ponovno vratimo na jedan sustav koji sve temelje na zajedničkim pravilima i koji vrijedi za sve. Pitanje je hoćemo li moći zajedno naći e, volju da ojačamo i reformiramo naša pravila prije nego što bude prekasno. Ili, kao što je povjesničar Christopher Clark e, vrlo dobro objasnio u jednom drugačijem kontekstu, možda se radi o tome da se polako krećemo prema Europi zatvorenih granica i zatvorenih umova. Želim vam podonosnu raspravu o rodnoj dimenziji naših pravila o azilu i migraciji i veselim se vašim preporukama o tome kako ćemo povećati sigurnost žene izbjeglice i njihovu djecu, kako ćemo početi situaciju u kampovima za izbjeglice i kako ćemo ih integrirati u naše društvo. Moram se ispričati što ne mogu sudjelovati na cijelom sastanku, ali morat ću vas napustiti radi drugog sastanka i htio sam vam i objasniti koji je to drugi sastanak. Naime, ja moram e, pripremiti sastanak predsjednika e, kolega i kolegica klubova zastupnika ovdje u ovom domu zajedno sa Federico Mogherini i glavna tema na našem dnevnom redu je pitanje izbjeglica i priprema sastanka između Europske unije i Turske sljedećeg ponedjeljka. I stoga prepostavljam da ćete prihvatiti moju ispriku da iz tog razloga vas moram napustiti, da ne mogu sudjelovati, ali isto doko vrlo mi je drago da mogu s vašim dopuštenjem sada prepustiti predsjedanje našoj uvaženoj gošći Mary Robinson. Hvala vam lijepa. Thank you very much, President Schulz, for that very thoughtful... Hvala vam, predsjedniče Schulz, na ovom lijepom uvodnom izlaganju. Gospođo predsjednice Odbora za prava žene i ravnopravnost spolova, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici eh, nacionalnih parlamenta, gospođo Naval Sufi i ako smijem to ovako danas reći, drage sestre i dragi braća. Drago mi je da sam ponovno u Europskom parlamentu na današnjoj konferenciji. Imala sam čast ...prisustovati u parlamentu u 2011. godini kada smo obilježavali mm, stotu objetnicu Međunarodnog dana žena. To je bila vrlo važna prilika, a ove se godine koncentriramo na temu koja mm, govori o glavnim vrijednostima ženama izbjeglica, izbjegličiteljima azila u Europskoj uniji. E, pozdravljam da smo se usredotočili na prava žena koja traže azil i izbjeglice u Europskoj uniji, zato što moramo osigurati da se glasovi e, žena zastupnica u Europskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima čuju. Imamo ali dovoljno osjećanja i mašte da se stavimo u kožu žena koje moraju pobjeći iz svojih zemalja? Somalijsko-britanska pjesnikinja Warson Shire to, eh, o tome govori u svojoj pjesmi Dom. Dopustite mi da pročitam jednu kraću verziju njezine pjesme. Nitko ne napušta dom ako dom nisu ralje morskog psa. Bježite prema granici, te kad vidite da cijeli grad također bježi. Vaši susjedi trče brže od vas. Dječak s kojim ste išli u školu, koji vas je eh, ljubio iza stare tvornice, drži pištolj koji je veći od njegova tijela. Odlazite od doma samo kad vam dom ne dopušta da ostanete. Nitko ne želi napustiti dom, e, osim ako vas dom ne tjera. To je nešto što nikada ne biste učinili, a kada ste napokon učinili, nosili ste himnu u svom srcu. Čekate do e, toaleta na zračnoj luki, da potrgate putovnicu i progutate komadiće i sa svakim zlalogajem znate da se nećete vratiti. Morate znati da nitko ne stavlja svoju djecu u čamac osim ako more nije sigurnije od kopna. Moramo krenuti od pretpostavke da mm, sve žene izbjeglice i migrantice imaju ljudska prava. Izbjeglice i tražitelji azila imaju posebna prava prema konvenciji o izbjeglicama iz 1951 i prema protokolu iz 1967. Ali i ekonomski migranti imaju svoja ljudska prava, pravo na vodu, hranu, obrazovanje, utočište, da budu slobodni od naselja i da im se poštuje ljudsko dostojanstvo. Potreba da se e, ponudi zaštita izbjeglicima E, imigranticama, ženama i djevojčicama koje dolaze u Europu je sve hitnija. U veljači je UNHCR izdao izvješće prema kojem je 55% onih koji dolaze na e, obale Europe da su žene. U usporedbi sa prošlim lipnjem tada je taj broj bio 27%. Ne možemo se praviti da ne znamo za ogromne opasnosti s kojima se e, žene i djevojčice suočavaju u vrijeme ovih velikih nemira. Znamo da su žene mnogo ranjivije kada se protjeraju svojih domova. Postojeće socijalne nejednakosti se pogoršavaju kako nestaju tradicionalne strukture, podrške i formalni sustav pravosuđa. Znamo da su žene suočene sa rizicima od nasilja, seksualnog nasilja, iskorištavanja i trgovine. Čuli smo izvještaje od UNHCR-a i ostalih o sve većem broju slučajeva korištenja spolnih odnosa kao valute žene su prisiljene pribjeći očajničkim mjerama kako bi, pratile za, kako bi platile za svoje putne dokumente na njihovom putu. Ako sve to znamo, zar nije onda nehumano i nesavjesno ne učiniti ništa? Nasilne scene policijskih akcija protiv migranata u svim dijelovima Europe sve nas umanjuju. Europska unija mora odmah poduzeti koordinirani i čvrsti odgovor kako bi se osigurala prava i sigurnost žena i djevojčica koje traže azil i utočište u našim granicama. Baš kao što e, jako dobro znamo koje su opasnosti, isto tako znamo što treba učiniti ako želimo zaštititi žene i djevojčice na tim e, putovanjima. Izvješće o situaciji e, žena izbjeglica i tražiteljica azila koje je pripremio odbor za prava žena popisao je sve potrebne mjere ako želimo pružiti humani odgovor. Na primjer, tranzitni centri i prihvatni centri moraju e, biti opremljeni odgovarajućim osobljem i to dakle na način koji vodi računa o rodnoj jednakosti. Zatim postupci za spajanje obitelji moraju biti brži, moramo imati sveobuhvatne e, programe kako bi se ženama pružila odgovarajuća zdravstvena skrb i moramo učiniti sve što je moguće kako bismo identificirali i pomogli žrtvama seksualnog nasilja i nasilja utemeljenog na rodu. Zato što znamo da e, žrtve to neće same prijaviti. Naravno, te mjere kojima ćemo osigurati sigurnost i zaštitu žena će tražiti e, znatne resurse. One zemlje koje trenutačno snose najveći dio tereta trebaju pomoć. Moramo im e, osigurati resursa kako bi se mogla zaštititi ljudska prava žena i djevojčica. I taj teret moraju snositi sve zemlje jednako. E, žene zastupnice u cijeloj Europi moraju govoriti o tome i to posebice uoči e, samita između Europske unije i Turske koji će se održati 7. ožujka te uoči e, sam, Europskog samita o migraciji koji će se održati 18. i 19. ožujka. Moramo očuvati ljudsko dostojanstvo i zaštititi prava svih ljudi. Može li ovaj naraštaj europskih lidera živjeti sa znanjem e, da se provode strašna kršenja ljudskih prava? Kako će nas povijest ocijeniti? Ovo je trenutak za europsko jedinstvo i solidarnost, kao što je rekao i predsjednik Schulz. Samo hitan, e, čvrst i zajednički plan djelovanja u svim zemljama članicama može riješiti ovu krizu. Ako želimo riješiti e, nedostatke Europske unije u rješavanju ove krize, moramo osigurati trajne mehanizme i e, zaštite mehanizme koji će spriječiti da se ovakve krize ne ponove nikada više. Znamo da iako će ova kriza u jednom trenutku proći, da će e, se raseljavanje nastaviti u budućnosti, moramo pomoći ljudima da ostanu živjeti tamo da žive i da mogu tamo živjeti. Kao što je rekla i Warson nitko ne odlazi od kuće osim ako e, kuća ili dom nisu ralje morskog psa. Što čini ralje? Mnoge različite stvari. Za mnoge čimbenike znamo, progon, sukobi, civilni nemiri i siromaštva. No, isto tako moramo e, analizirati druge faktore, oni koji su jedinstveni e, za naše vrijeme. Naravno, ovdje mislim na važnost raseljavanja zbog negativnih učinaka klimatskih promjena. E, klimatske promjene su više struka prijetnja zato što se povećavaju siromaštvo, nedostatak vode, nedostatak hrane i stvaraju nesigurnost opskrbe hranom. Trenutačna suša u Siriji to jest učestala suša u Siriji u proteklih deset godina, uništila je brojne perbe e, i prisilila ruralne zajednice da se presele u urbana područja. I to naravno sve samo pogoršava sadašnje stanje i rada. Visoke temperature i ekstremne, ekstremne padaline su u uskoj vezi sa e, većim pojavnostima sukoba. Učinci klimatskih promjena kao i dakle prisilna migracija su e, različiti za žene i za muškarce. Žene će najvjerojatnije snositi veći dio tereta budući da tradicionalne nejednakosti se samo proširuju i postaju sve e, akutnije. U zemljama u razvoju e, žene ovise o lokalnim prirodnim resursima za preživljavanje zbog njihove odgovornosti da nabave vodu, hranu i energiju za kuhanje i grijanje žene učinci klimatskih promjena e, itekako utječu na njihove živote i zbog toga žene moraju biti uključene u osmišljavanje, planiranje i provedbu mjera kao odgovor. Jedino ako priznamo da su žene ključni dionici e, glavni u njihovim zajednicama, ako vodimo računa o njihovom znanju, iskoristimo njihovo znanje, e, moći ćemo pronaći dugoročna rješenja na ove probleme. Ova sadašnja migracijska kriza prikazuje da je svijet, e, da svijet nije spreman za situaciju u kojoj se globalna migracija sve više pogoršava između ostalog i zbog učinaka klimatskih promjena. E, zemlje Europske unije su već priznale da i klimatske promjene su jedan od faktora koji tjeraju ljude iz svojih domova. Taj će se problem pogoršati i europski lideri će morati pripremiti strukturni i humani odgovor i to sada odmah koji će omogućiti raseljenim ljudima da se nasele u europske zemlje, ali i pomoći njihovim zemljama porijekla da postanu otpornije na klimatske promjene. Tako da ako sada donosemo prave odluke, Europska unija može e, promijeniti priču e, migracije iz kronike tuge i žaljenja u priču osnaživanja, doprinosa i prilagodba. A to može samo pomoći europskom društvu u promicanju vrijednosti, raznolikosti, tolerancije, i naravno pružiti mm, primjer kojeg slijed, svijet može slijediti. I na kraju želim završiti riječima jedne moje drage prijateljice koja je umrla previše mlada. To je Wangari Matai. On je rekao, za vrijeme povesti dolaze trenuci kada čovječanstvo se mora prilagoditi jednoj novoj razini svijesti kako bi bilo moralnije i Europa se sada suočava sa tim izazovom i glasovi žena moraju učiniti razlogu. Stoga vas molim, budite glasni i mm, ponavljam, ova rasprava dolazi stvarno u pravom trenutku. Thank you. <clears throat> Thank you, Mrs. Robinson. Hvala vam, gospođo Robinson. I evo za treće uvodno izlaganje Dajem riječ e, gospođi Sufi, ona je aktivistica za ljudska prava koja je spasila brojne ljudske živote u trenutnoj humanitarnoj krizi. Izvolite, imate riječ. Buongiorno a tutti. Cercherò di Dobro jutro. Svoje ću izlaganje započeti bez kemijske olovke i papira počet ću od ovih predmeta koje imam sa sobom. Tu su i boce poput ovih. Ovo su ženske čarape i dvije prazne boce vode. Koliko želimo govoriti o izbjeglicama da moramo govoriti i o ovim stvarima. Ovo je pojas za spašavanje, pojas za sve one koji si nisu uspjeli kupiti pravi pojas za spašavanje u Turskoj, Libiji ili Egiptu, zato što možda nisu imali novac ili zato što im je voditelj čamca odlučio oduzeti sve ono što su imali. E da dieci anni che vedo il mar Mediterraneo rosso. Već deset godina gleda Mediteran, on je crvene boje i za mene više nije plave boje. Vidim vlastitu generaciju kako živi drugi holokaust. Nemam pritom na umu samo brojke, već sve ono što donosi gledanje i tišina. Riječ je o pravom koncentracijskom logoru u kojem ljudi umiru svakog dana, u kojem ljudi pate. Ono što nas se ujedinilo i za vrijeme nacizma je da smo to šutke gledali, a to činimo i danas i dozvoljavamo da ljudi stradavaju na sredozemlju. Ja se upravo vraćam iz Grčke. Tamo sam provela pet mjeseci, spavala sam u šatorima, na granici, u automobilu i hodala sam kao sirika iz Homsa, kao žena, hodala sam s ovim izbjeglicama. Iz Grčke ljudi nastavljaju put pješice prema Njemačkoj. Nitko nije znao tko sam ja bila kada sam prošla taj put. Ja sam tu pretrpila nasilje dviju e, graničnih e, vlasti. Neću sada reći koje su to bile dvije zemlje. Prvi put, zato što sam zaštitila jednu obitelj od policijskog pendreka, Obitelj je policajcu govorila želimo se popeti na ovaj autobus zato što je moj sin na tom vozilu. Policajac je gurnuo obitelj, koristio pendrek san o ljudskim pravima, pravima djece, pravima žena. Da bismo uopće govorili o pravima, prvo moramo doći na te granice, popratiti izbjeglice. Možda je došlo vrijeme da ih se prati kopnenom granicom. Ja se ne brinem za takozvane izbjeglice, takozvane ekonomske migrante, zato što ne činim razlike. Za mene te kategorije ne postoje. Ja se naprotiv brinem za Europu svi smo ovdje zato što, mislim, vjerujemo u vrijednosti na kojima je nastala Europa. Ja se zato ne brinem za izbjeglice, zato što će se oni jednog dana vratiti svojim domovima, zato što vole svoju zemlju kao što mi volimo zemlju u kojoj smo rođeni. Ja volim Italiju zato što sam tamo odrasla, ali volim i Maroko zato što sam tamo rođena. Ove zemlje, ovi ljudi vole Siriju, Afganistan, Irak i jednog dana će se tamo vratiti temeljno pitanje je kamo ćemo mi otići naše svijesti kada se budemo pogledali pred ogledalom, kada jednog dana budemo pričali vlastitoj djeci da nismo učinili, da nismo djelovali onda kada smo mogli djelovati. Ono što mogu reći je da deset minuta ne može sažeti katastrofu koju sam vidjela. Mogu vam jednostavno poručiti da Ovih dana traje jedno užasno nasilje prema ženama i djeci koji dolaze iz Rake u Siriji. Dobila sam 150 zahtjeva za pomoć unatrag 48 sati. Govorim i o granici između Srbije i Hrvatske. Oni su odlučili blokirati sve one koji dolaze iz područja Rake i razlozi zato su jasni. Raka je okupirana od strane Izisa i pitanje koje si ja postavljam je sljedeće. Ovi ljudi su patili pod kriminalnim diktatorskim režimom, nakon toga su počeli patiti zato što su teroristi osvojili njihov grad. Treće, potom su odlučili napustiti Siriju kako bi pronašli mir, kako bi njihova djeca pohađala škole kako ne bi kćer prisiljavali da odjene burku. Ti isti ljudi se sada nalaze blizu naših granica, blizu granica demokratske civilizirane Europe i oni su blokirani. Koliko nekoga to zanima, ja imam i koordinate mjesta na kojem se nalaze ovi ljudi gdje su blokirani. Oni više nemaju novca, ne mogu više kupiti hranu, Nadaju se da će im, da će im pomoći neka humanitarna organizacija i donijeti hranu. Mogu dodati da kada se distribuira hrana, da se često oduzima dostojanstvo ovim ljudima. Ja sam bila na granici sa Makedonijom prije nekih 15 dana. Stajala sam u redu 3-4 sata na hladnoći pod kišom kako bih došla do jednog tanjura jela i čaja, pa mislim da je to ponižavajuće za, za svakoga od nas. Možda je došlo vrijeme da se otvore humanitarni koridori, možda je došlo vrijeme da ovi ljudi dođu u Europu putem e, legalnih puteva, ponavljam to, dakle legalni putevi, zato što je sada Europa zatvorena, nepropusna, u nju se može ući samo uz pomoć mafija. Ja, kao evropljanka, bojim se, ali ne migranata, već mafija koji organiziraju njihova putovanja i bojim se vlastite svijesti za 50 godina kada ću trebati nešto ispričati svojoj djeci. Hvala lijepa. Muchísimas gracias, eh, señora Sufi. Hvala vam, gospođo Sufi. Ja ću govoriti španjolski, tako da možda ćete eh, htjeti poslušati prijevod. Teško je, nakon ovih govora, i gospođe Robinson i gospođe sofi ne eh, zaplakati. Hvala vam što ste došli na ovaj seminar i želim vam dati nekoliko informacija. Želim vam zahvaliti u ime Europskog parlamenta. Hvala vam na odazivu na ovaj naš sastanak. 44 zastupnika iz 28 parlamenta prisustuje na ovom sastanku. I drago mi je da imamo ovako veliko sudjelovanje na ovakvom eh, na jednom ovakvom seminaru. Drago mi je da ćemo sa vama održati rasprave sa našim e, i sa našim panelistima i govornicima. Još da vas podsjetim da imamo prijevode na sve europske jezike. Iz španjolskog parlamenta smo primili isprike što ne mogu sudjelovati zato što jučer navečer smo imali glasanje za imenovanje nove vlade. Za sada još uvijek imamo tehničku vladu. I eto, Želim vam zahvaliti što ste ovdje. Sigurna sam da ćemo imati vrlo živu raspravu. I činjenica da danas ovdje govorimo o realnostima žena izbjeglica mm, sa predstavnicima nacionalnih parlamenata je stvarno e, važno. U Europskom parlamentu smo jako puno govorili o toj temi i smatram da je ključno da svako od nas e, preuzme vlastitu odgovornost i da prestanemo napokon govoriti o sramoti i Europe i zemalja članica i nacionalnih vlada i europskih institucija te da napokon nešto moramo učiniti. Mislim da se moramo napokon ostaviti e, rasprava i praznih riječi te preuzeti naše obveze koje su ujedno i naša odgovornost. Sada ću vam objasniti kako će izgledati e, ova radionica. Imaćemo ćemo tri različita e, panela. Mm, zastupnici Europskog parlamenta će mogu sudjelovati naravno e, u svim našim radovima i ja se nadam da ćemo vrlo aktivno svi sudjelovati. Program ste dobili. Imate i pompis e, govornika. Jedna se radionica održava u ovoj dvorani, a ostali su u dvoranama koje će e, vam pokazati naše osoblje. Ispred dvorane će vas dočekati naše osoblje koje će vam pokazati gdje će se održavati ostale dvije radionice. Stoga, evo, pauza od eh, dvije minute, samo da se prerasporedimo. E, se celebrará u ovoj dvorani će se održati jedna od radionica. a ostale u e, drugim dvoranama do 11 kada ćemo se opet svi naći ovdje. Evo, svima vam želim ugodan rad.